Hvala lijepa gospodine Golniš. Sada ćemo glasati o samocertificiranju uvoznik ruda i o zaštitnim mjerama predviđenim u sporazumu sa Švicarskom konfederacijom. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se e, sljedeće izvješće gospodina e, Svobode. E, Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koja se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pruži uvjetovani pristup. Poimenično glasovanje, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje. Usvaja se. Sljedeće. Izvješće gospodina Ferhoštata. Izvolite. Puno vam hvala. Prije svega ispričavam se svim kolegama jer e, moram reagirati u pogledu ovog zahtjeva o ukidanju e, imuniteta gospodina Luspackića. On je poslao pismo predsjedniku Šulcu i mislim on želi da se to vrati na e, odbor Libe, ja to podupiram. iz sljedećeg razloga. u tom odboru imaju dvije osude vezano uz to što je gospodin Uspaškić rekao, vezano uz pravosudni sustav svoje zemlje. Međutim, te osude su izvučene iz konteksta, jer on je, kada je rekao, on je rekao ono, e, e, on spominje ono što je predsjednik Litve rekao o pravosudnom sustavu. Dakle, mislim da se to treba vratiti na odbor za pravna pitanja kako bi odbor saslušao cijeli zapisnik, a, odnosno, a ne samo dvije rečenice. I to je moj zahtjev. Dragi kolege, imamo zahtjev. E, želi li netko nešto reći u prilog zahtjevu? Izvolite. Izvolite. Ako ćemo glasati o ukidanju e, imuniteta za gospodina Uspaskića samo na temelju nekih citata i rečenica mislim da zastupnik Europskog parlamenta ne može biti kažnjen zbog bilo čega što je rekao upravo tome i služi imunitet da nas zaštiti od takvog e, progona zbog nečega što smo rekli Netko želi nešto reći protiv? Da, izvolite gospođa di Hvala kao izvjestiteljica za ovo izvješće. Želim istaknuti da smo pomno razmotrili pitanje u odboru Juri. Riječ je o ponašanju koje izlazi izvan okvira parlamentarne djelatnosti koja je povezana sa ulogom zastupnika u Europskom parlamentu gospodina Ospaskića. Riječ je o uvredi pravosudne vlasti parlamenta, zbog toga nismo smatrali da bi gospodin Uspaskić trebao zadržati parlamentarni imunitet zato jer to ponašanje nije povezano sa njegovim mandatom niti smo mogli prepoznati elemente prema kojima bismo mogli utvrditi da postoji humus persekucionist. E, Sada ćemo glasovati o tom zahtjevu. Tko je za? Molim vas, podignite ruke. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. We vote on the request of the Mr. Glasovanje o, glasujemo o zahtjevu gospodina Verhofstadta. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. rejected. It's rejected. Odbija se. Glasujemo o izvješću. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeća točka je izvješće gospođe Hautale, zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Žeromu Lavrieu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeće izvješće gospodina Krisogonosa, zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Janošu Korvinu Mikeu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeća točka je izvješće gospodina Dude, zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Teodorusu Zagorakisu. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani? Usvaja se. Sljedeće je zahtjev za savjetovanje s odborom regija, odnosno Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala ugovora iz Lisabona. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeća točka je također zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala ugovora iz Lisabona, mogućim promjenama i prilagodbi aktualnog institucionalnog ustroja Europske unije. koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, zahtjev za savjetovanje s odborom regije o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala ugovora iz Lisabona. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se zahtjev za savjetovanje sa odborom regija o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeće je izvješće gospođe Van Novenhuizen indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima. Dragi kolege, glasovat ćemo o amendmanima i to zasebno glasovanje. Glasujemo o cijelokupnom dokumentu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Big majority. Vote is closed. Adapted. Usvaja se. Uvodna napomena 16. Glasovalo se a vi ste pritom e, komentirali. Dakle, dok se glasovali, vi ste samo glasovanje komentirali i to nije u redu. Next point, Sljedeća točka je uvodna izjava broj 16. Pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usva se. Članak 2, stavak 2 u dva dijela. Prvi dio, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se drugi dio, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Članak 2, stavak 2a, glasovanje po dijelovima. Prvi dio, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje. Usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Članak 13, stavak 1, uvod, glasovanje, podjelovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje o prvom dijelu. Zatvoran glasovanje. Usvaja se drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Članak 14a. Poimenično glasovanje. otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Brisanje članka 18. Poimenično glasovanje. otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Glasovanje o prijedlogu komisije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Predajem riječ izvjestitelju. Gospođo eh, van Neuvenhausen, izvolite, imate riječ. Sve radi? Dobro. Molim da se odgodi glasovanje o nacrtu e, zakonodavne rezolucije, jer e, prema članku 61 e, stavku 2 poslovnika. Glasova ćemo sada o tom zahtjevu za odgodom. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Ispričavam se, usvaja se. Nakon stavka 14, amandman 1, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 26. Glasujemo u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 28. Glasuje se u dva dijela. Prvi dio. Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Stavak 30. Glasuje se u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usve se. Drugi dio. Tko je za? Molim vas podignite ruke. Tko je protiv? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Jesu li svi glasovali?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 Sljedeće je izvješće Pir Nikole sigurnja sigurnija zdravstvena skrb u Europi. Stavak 5, amandman 1, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, zapravo izvorni e, tek se ne razmatra. Stavak šest, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, molim vas podignite ruke, tko je protiv, suzdržani, provjeram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 15 točka C u dva dijela se glasuje. Prvi dio tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Tko je za? Molim vas podignite ruke. Tko je protiv? Odbija se. Stavak 18. Ko je za? Ne. E, povlači se. Tko je za? Dragi kolege,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 Stavak 62 glasuje se u tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Treći dio. Dakle, drugi dio um, otpada. Treći dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 63. Točka P. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 64. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 67. točka bet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se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 Usvaja se. Uvodna izjava AI, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. E, uvodna izjava AC, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. What glasovanje. Rejected. Odbija se. Glasovanje o cjelokupnoj rezoluciji. Pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje.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 suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Treći dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 29. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Stavak 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Provjera. What is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 Usvaja se. Drugi dio poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Treći dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 35. U četiri dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se za, protiv, suzdržani, usvaja se treći dio tko je za, protiv, suzdržani, provjera.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 suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 42. Provjera. Provjera drugog dijela. What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 Glasovanje o cijeloj rezoluciji, poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Hvala svim zastupnicima na pomoći. Ovo je bila za mene, e, dakle, prvi dio koji se odnosi na glasovanje. Dear colleagues, uh, we now come to the Prelazimo sada na obrazloženje glasovanja. Prva ta točka, točka na dnevnom redu je izvješće Van Indeksi koji se rabe za u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima.